Evo vam da kažem nešto o četiri triloga koje su održana. Govorit ćemo o programu siguran da nemate primjedbi na dnevni red koji je bio predložen i da ćemo ga time usvojiti. Također se e, možete izjasniti o zapisnicima sastanaka održanih 13. E, prosinca 29. siječnja i 28. veljače. Ako primjedbi nema, smatrat ćemo da su ti zapisnici usvojeni. Uočit ćete e, sasvim sigurno da članovi skupine koja je radila na programu EISF su došli do zaključka da se prije kraja ovog parlamentarnog saziva neće moći izjasniti o tom pitanju, a kolege iz projekta RSP nakon sastanka izvjestelja u Sjeni i nekoliko bilateralnih sastanaka došli su do zaključka da sporazum nije moguć prije sljedećih sastanaka i iznad svega prije kraja ovog parlamentarnog saziva, te da je, čini se, Europska komisija u fazi pripreme nečega što bi bio nalik spajanju zapravo ta dva programa, pa u tom smislu zastupnici e, zaduženi za rad na tim pitanjima izvjestelji i izvjestelji u sjeni su zapravo vrlo mudro postupili kad su odlučili da ne donesu nikakvu odluku prije kraja ovog parlamentarnog saziva. Govorit ćemo danas o izvješću Invest EU i o mm, interinstitucionalnim pregovorima. Nakon samo četiri e, trijaloga djelomično se dogovorilo o Invest EU. E, pa čestitam pregovaračima u ime Europskog parlamenta. Parlament inače očekuje da mu vijeće uputi službeni dopis gdje će se propisati e, sve e, takozvani common understandings, e, dakle sve ono o čemu su se dogovorili za vrijeme vezano za CFP i za Invest Europe. A vijeće čini se spremno prihvatiti sve one kredite koje predlaže pre, predlažu pregovarači Nažalost, ne znam možemo li prihvatiti ove vijesti jer su poslade 1. travnja. A koliko vidim, Pervanš Beres se htjela javiti za riječ. Hvala, predsjedniče. Mislim e, da ste najavili postupak e, koji je zaista bitan. Naime, za vrijeme ovog parlamentarnog saziva nećemo govoriti niti o stabilizaciji, niti o programima strukturnih reformi koje je predložila Europska komisija. Ovo je, pretpostavljam, posljednji zajednički sastanak odbora za proračune i odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Htjela bih ipak naglasiti iz kojeg razloga smo odustali od toga, odnosno zašto smo se odlučili za to da ostanemo u ovom statusu quo. Prije svega želim zahvaliti mom suizvjestelju Reimeru Begel koji je e, tek pokušao dati, e, poboljšati tekst jednog skromnog doprinosa Europske komisije. Vi ste počeli također raditi na tome i prihvatili ste i e, prijedloge i vidjeli smo da održavanje stabilizacijske funkcije nije nešto što se može zajamčiti, pa da je bilo bolje da ovaj dosje ostane u fazi statusa quo. Žao mi je naročito da vijeće nije uopće kontaktiralo Europski parlament. Rizik je zbog toga da pristup bude još više međuvladin pristup, što znači manjak demokracije koji je već i tekako prisutan. I tu e, bi u ovom slučaju bilo zaista ključno da Europski parlament radi na ovim pitanjima. Onima koji će doći ovdje poslije nas trebaju raditi na funkcijama stabilizacije. Podsjećam vas E, kako bi ostalo zabilježeno da po prvi puta kada Europski parlament počeo smatrati da euro treba imati funkciju stabilizacije, da je to bilo 1998. godine. Danas, 2019. godine, euro još uvijek nema funkciju stabilizacije. I sada se odjedanput svi e, počinju hvatati za glavu jer ne, e, je situacija takva kao što jest. Radi je dakle da prijedlog ostane na stolu u ovom vidu kakav je sada, uključuje i amandmane izrađene s Rainerom eh, Begijom i drugim kolegama iz drugih klubova. Draže mi je da to ostane tako, nego li da ubijemo u zametku ovu ideju koja je bila eh, je kako prisutna u Europskom parlamentu da postojala zaista nesvjesnost da se u Strasburu za 14 dana na plenarnom zasjedanju izglasa e, taj prijedlog. A odbijanje ovakvog prijedloga bio bi zaista šteta. I sami ste rekli da je to ključno pitanje. A što se tiče koliko sluha ima vijeće, vidjet ćemo hoće li e, E, to pokazati kada bude trebao se izjasniti o mandatu za višegodišnji financijski okvir i za svaki od višegodišnjih e, proračuna. E, ne mogu reći da ovdje očekujemo ono najgore, ali vijeće se treba izjasniti i svaki puta kada se skupina vijeću sastaje, parlament ih podsjeća na tome, na to, a kao da će se države svakoga dana sastajati i dakle kad, kada se treba govoriti o višegodišnjem financijskom okviru i o e, sektorskim proračunima. Hvala, mislim da je ova odluka se izvjestitelja pametna, ovaj koncept e, stabilizacije je posebice važan po mom mišljenju to je temeljni stup dobre reforme europodručja i treba ga očuvati i prepustiti sljedećem parlamentu da odradi e, što je potrebno i da se izbori za to da euroreforma dade nam alat i mogućnosti sredstva da e, bolje odgovorimo na krize nego što smo to činili ranije. A sada možemo preći na glasanje. Prvo, e, glasamo o EFSI, no e, prije svega provjeravamo sustav, otvaram e, elektroničko glasanje za provjeru. Zatvaram. Zahvaljujem. A sada možemo krenuti na glasanje o rezultatu parcijalnog e, sporazuma o programu Invest EU. Zahvaljujem e, izvjestiteljima, e, su izvjestitelju, svim izvjestiteljima u Sjeni na ovom odličnom rezultatu. Mislim da je parlament bio prilično odlučan u, i dobar u poboljšavanju teksta, a Sad je pred nama sljedeće proračunsko razdoblje i dobar program e, koji će zahtijevati odgovarajuće proračunske resurse za koje će se ovaj parlament izboriti, ali što se tiče propisa i područja primjene. Mislim da smo postigli dobre rezultate, pa hvala svima na doprinosima ovom uspješnom pregovoru, ovim uspješnim pregovorima. A sada otvaram glasanje poimenično, izvolite, elektronički. Zatvaram glasanje. 44 na 40 na 3, 40 e, na 3 s jednim suzdržanim, znači usvojeno i čestitke. Very good. Dobro, ovo je bilo kratko, ali intenzivno ovaj <laughs> dio um, zajedničkog sastanka Ekona i Bađeta. Evo sada evo, dademo čas da kolege iz odbora za proračun izađu, a mi nastavljamo s glasanjem e, u okviru odbora Ekon.